Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai. Kolegice i kolege, dragi članovi Europskog parlamenta, poštovani gosti, dame gosti, dame gospodo, čast mi je što mogu predsjedati popodnevnoj sesiji zajedno s kolegama iz odbora ITRE, to je gospođa Patricija Toja. Mi ćemo predsjedati popodnevnom sastanku. Nadam se da će biti dosta sadržaja. Sadašnja sesija bavit će se europskom energetskom politikom za održiv rast i konkurentnost. Europska energetska politika je suočena sa mnogim izazovima i moramo voditi računa o potpunoj integraciji naših ciljeva i akcija u jedan jedinstveni sustav s obzirom na jedinstven energetsko tržište. S obzirom na opskrbu energijom za domaćinstva i poslovne subjekte sa što manje emisija. Raspravit ćemo o mogućnostima postizanja tih ciljeva putem zajedničkih napora. Ako želite postaviti pitanje današnjim govornicima nakon njihovih izlaganja. Molimo vas da ispunite e, zelene listiće koje ćemo skupiti i iz toga sačiniti popis govornika. Gospodin Tajani kasni na naš sastanak, stići će za dvadesetak minuta. Stoga riječ ima gospodin Bajrer, koji je glavni direktor Business Europa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Zahvaljujem Litavskom i Europskom parlamentu za organizaciju ovoga sastanka. Mislim da je jako dobro da se sastajemo s ovom važnom temom kada nam predstoje vrlo važne odluke. Najprije 22.1. u komisiji, zatim u Europskom vijeću sredinom veljače. I posebno naravno uz uključenje Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Hvala još jednom na pozivu i na prilici da ovdje objasnimo naše pozicije. U energetskoj raspravi se radi o visokim vrijednostima za industriju, za poslodavce i moramo pomno pogledati o čemu se radi. Nekoliko je problema proizašlo iz načina bavljanja ovim problemima u prošlosti. Zato moramo reorganizirati politike. Nećemo moći reindustrializirati kontinent bez bitnih promjena u energetskoj politici i moramo se suočiti s nekoliko problema. Kao prvo i vrlo očito to su visoke cijene energije. Plin, električna energija su jako poskupjele u Europskoj uniji. A vidimo da na konkurentskim tržištima su te cijene pale. 37% je bio porast u EU i kod članova OECD-a 2005. do 2012 a u isto vrijeme te su cijene pale u SAD-u za 4%, dakle 41 postotnih poena, što je bitno za konkurentnost cijelog niza industrija. Možda i još gore što se tiče plinskih cijela, cijena eh, je situacija, no to ima veze sa cijenama nafte. Ako razgovarate sa e, vodećim ljudima u tvrtkama, a to često činim, dva su razloga zašto ne investiraju u Europi. Jedan je razlog cijena energije, naravno ima i drugih razloga, no dvije stvari strše. To su dakle cijene energije i pristup financijskim sredstvima, ovisno o tome o kojem se tržištu radi. Zatim imamo i e, stjecaj ciljeva klimatskih promjena i okoliša zbog čega nam se signal malo e, remeti. Već smo o tome raspravljali u, u vezi sa eurom, a glavni razlog e, tih trendova je gospodarska kriza a drugi razlog e, nek su neke šeme potpora za obnovljive izvore energije e, koje se primjenjuju, a brojčano to je 870 milijuna tona za e, krizu, a 100 milijuna za obnovljive izvore, što je zapravo više nego što je bilo predviđeno procjenom. I kao treće spomenuo bih problem nedostatka koordinacije između država članica. Naime, europsko energetsko tržište i veze između tih tržišta su zapravo bolje no ikad. Međutim, stupanj koordiniranosti je daleko od toga i daleko od onoga što bi trebao biti. Evo samo jedan primjer je takozvana Deutsche Energiewende, dakle promjena energetske politike e, u Njemačkoj. E, cijela energetska politika bi se trebala mijenjati i e, to ima utjecaja i za sve susjedne države i jednostavno je potrebno više koordinacije jer tu je nije bilo. Dakle, imamo niz problema s kojima se moramo nositi, a ako imamo pred očima cijelu europsku energetsku politiku, možemo gledati da na nju gledamo iz tiče perspektive. Ako usporedimo Europu i SAD, onda je naša energetska proizvodnja zapravo sve prljavija, sve skuplja i proizvođači i ne zarađuju time. A u SAD-u proizvodnja postaje jeftinija, čišća, a proizvođači još uvijek zarađuju. Dakle, to je nešto s čim se moramo uhvatiti u koštac. Business Europe i naša zajednica je e, sastavila sedam e, političkih e, ciljeva. Naime, imali smo problem između ravnoteže, između klimatske politike i troškovne konkurentnosti. Stoga predlažemo da se uvode ciljevi za konkurentnost cijena i sigurnost opskrbe. Naravno i dalje je potrebno da ispunjavamo svoje odgovornosti što se tiče zaštite klime, ali bojim se da smo se previše usredotočili na samo jedan stup, a imamo ih tri. Kao prvo, troškovnu konkurentnost, drugo, sigurnost opskrbe i treće, naravno zaštita okoliša i klime. Sva tri stupa moraju biti ravnopravna, što se može postići samo uz pomoć jasnih ciljeva za troškovnu konkurentnost i uz nužnost smanjenja E, jaza prema glavnim konkurentima. Kao drugo, smatramo, a znam da ovdje ima mnogo onih koji misle drugačije, da bismo trebali imati ne tri ciljeva, nego jedan e, cilj emisija ugljičnog e, dioksida. Jer su tri često razlog smetnje na tržištu i to bi bio jasan znak za stabilnost i sigurnost investitora. Mi e, cijenimo vrijednost koju dobivamo iz obnovljivih izvora energije, ali ne želimo da se potpore pretvore u stalne pomoći, nego su one potrebe za ranu fazu kako bi se omogućilo pristup tržištu iako su neki obnovljivi izvori još uvijek daleko od tržišta. Evo, primjer, nažalost opet iz Njemačke, ali tamo imamo dobrih brojki pouzdanih jer je veliko tržište. kako bismo na solarnom tehnologijom izbjegli jednu tonu CO2 emisija, morali bismo uložiti 600 eura. I to bi još uvijek bilo 20 puta više nego tržna cijena. Dakle, to se ne može nikako izvesti na razuman način i nešto se mora promijeniti. spomenuo sam da želimo jedinstveni cilj za emisije i mislimo da mora biti prikladan u skladu s onom ambicijom koju će istaknuti ostatak svijeta. No, pogledamo u prošlost, ako vidimo kakav je bio razvoj, onda vidimo da je Europa već dosta toga učinila, što ne znači da trebamo stati. Dakle, treba ispuniti ciljeve kojima smo se e, obvezali, dakle minus 20% od 2020. Osim toga moramo i odrediti cilj za 2030. Čak ako se u globalnim razmjerima ništa ne mijenja. To nije samo po sebi razumljivo, ako se o tome raspravljalo u mom e, izbornom, izbornoj jedinici. Mislim da je to najbolji način. Mi smo još uvijek e, odlučni da ispunimo te ciljeve, ali mislimo da moramo svoj stupanj ambicije e, prilagoditi onome što drugi žele isporučiti. Mi ne možemo sami spasiti svijet i trenutno 11% emisija u svijetu dolazi od nas, a u drugim dijelovima svijeta emisije rastu. 2030 mi ćemo imati 4,5% udjela, barem po našim očekivanjima. Dakle, čak i ako svedemo naše emisije na nula, to neće mijenjati e, sudbinu svijeta. Što ne znači da izbjegavamo odgovornost, ali moramo ponovno promisliti prijašnje strategije. I mislim da se može smatrati dokazanim da je da naš pristup dosadašnji nije proizveo rezultate koje želimo, a to bi bilo ambiciozan svjetski sporazum. No ono što smo vidjeli u Varšavi i drago mi je da je i poslovna zajednica imala prilike razmijeniti mišljenje sa pregovaračima, no što smo tamo vidjeli ne ide baš u tom pravcu. Vidimo kako su Indija i Kina nevoljko o tome raspravljali. Japan od minus 25% ide na plus 3, dakle realno plus 3, što znači minus 5%, ali to visi o godinama koje se gledaju. Prema tome, tu još uvijek imamo raskorak od 28%. Mi želimo dakle, da ciljevi budu realistični, želimo, ga, želimo ih podržati, ali moraju biti realistični a minus 40 nije realistično, to je daleko previše i osim toga mislim da ti ciljevi moraju biti prilagodljivi. Dakle, što god si zadali mora se prilagođavati prema pregovorima. Ako bi više zemalja nego što očekujemo sada pristupiti svjetskom sporazumu, onda možemo povećati te naše ambicije. Ali ako se nitko ne pridruži, mi moramo imati fleksibilnost da smanjimo svoja, svoje zahtjeve. Inače bismo ponovili grešku iz Kopenhagana e, koja je zaista bila velika. E, I dalje treba ostati oslonac na ETS-u e i ako ima problema u sustavu, ali mislim da su prvenstveno uzrokovani gospodarskom krizom i sustav je vrlo vrijedan jer funkcionira na tržištu. Ne bih čak niti isključio da nakon 2020. ima prostora za drugačiji mehanizam, no ako se to dogodi, taj razvoj treba biti predvidljiv a ne kratkoročan prema kratkoročnim promjenama i političkim ambicijama. Budući da smo prilično skeptični što se tiče potpora e, i njihovog učinka na obnovljive izvore, želimo da se postupno uklone. Naravno, jasno nam je da mora postojati sigurnost investicije, to ne može doći preko noći, ali vidimo da je to jako tjeralo troškove u vis i smeta tržnom natjecanju. Mi želimo i dalje potpore za tehnologije u ranoj fazi, ali ne stalne potpore. I vraćajući se na pitanje koordinacije, Mislimo da taj sustav mora biti obvezan, već i zbog primjera energetskog obrata u Njemačkoj. Barem konzultacije moraju biti obvezne i opsežne. Ostaje naravno nadležnost nacionalnih država i mi zapravo ne tražimo više Europe nego bolju Europu. Vidimo da postoji dramatična potreba za boljom koordinacijom nacionalnih politika na ovom području. Jer, što je također važno, ako kažemo da je ETS dobar sustav, moramo se prisjetiti da je to trebao biti sustav koji je povezan za tržne mehanizme, a ne fiskalni instrument. E, prošlih godina smo često E, pregovarali sa ministrima financija, što donekle pokazuje da je to barem u nekim državnim članicama gotovo se pretvorilo u financijski instrument, a stvoren je upravo zato da ne bude financijski instrument. Prema tome, novac koji se skuplja putem tog e, sustava treba u 100% omjeru biti reinvestiran u industriju da očuva konkurentnost u svjetskom E, svjetskoj konkurenciji da podržava izravne investicije tijekom gospodarskih promjena i e, povećati investicije u e, istraživanje i razvoj jer nam je to potrebno kako bismo ispunili naše ciljeve. I na kraju ne i najmanje važno je doći do diversifikacije izvora naše energije to znači da se diversificiraju sadašnji izvori, a to znači ispod crte i plin iz Šriljevca. Bio sam na samitu za istočno partnerstvo i tamo sam shvatio da to moramo činiti ne samo iz gospodarskih razloga, nego i strateških razloga, jer će plin igrati veliku ulogu. Evo, Odmah ću završiti. Znamo da nam tradicionalni izvori e, nestaju i moramo tražiti alternative, a e, škriljevac, odnosno nalazišta u škriljevcu, jesu alternativa i ne smijemo na to zaboraviti. I na kraju e, želim reći da je jako važno politički dobro odrediti bilancu, u ravnotežu između klimatskih i ekoloških ciljeva i energetskih. Treba otvoriti tržište i naravno e, fleksibilizirati tržišta rada. Ali to je opet druga priča koja je isprepletena s ovim točkama. Svakako je važan pakt za industriju, energetska politika tu je važna kockica. Hvala lijepa još jednom na e, pozivu i na pažnji. Hvala vam. Dali ste vrlo interesantnu prezentaciju i siguran sam da ćemo imati jako puno pitanja budući da ste predstavili jedno posve drugačije stajalište. Budući da gospodin Tajani još uvijek nije stigao, Sada bih dao riječ profesoru e, sa sveučilišta o Utrehta, profesoru Cornelisu Bloku, koji će nam govoriti o izvorima obnovljivih, obnovljivim izvorima energije. Hvala vam što ste mi dali priliku da održim priliku o e, obnovljivim izvorima energije i njihovoj budućnosti u Europskoj uniji. Htio bih predstaviti tri teme. I prva je koja bi moglo biti e, doprinos obnovljivih izvora energije u 2030. Zatim druga stvar koju vrlo često se postavlja pitanje kako integrirati obnovljive izvore energije u sustav električne energije te na koji način poticati e, ulaganje u obnovljive izvore energije. Prvo je, e, dakle, na koji način obnovljivi izvore energije mogu doprinijeti do 2030. Govorimo o globalnom modelu i vidite na koji način se, kako se brzo razvijaju nove, nove energije uz, uzimavš, uzevši u obzir tehničke i gospodarske ograničenja. Neću sada ići u detalje oko dakle, planiranja, i predstavit ću vam jednu sliku gdje ćete vrlo jasno vidjeti e, koji je scenarij od 2000. do 2030. Možda se ne vidi sve na kraju sobe, no dopustite da vam objasnim. Dakle, ukupan, ukupno korištenje energije vidite da pada zbog mjera energetske učinkovitosti. Tim mjerama posvećujemo jako puno pažnje, neću sada o tome jako puno govoriti, moj kolega će vam reći više o tome. No na dnu vidite, gdje je ovo sve obojeno, vidite doprinos obnovljivih izvora energije. Zaključak je da e, doprinos od 40% do 2030. je moguć i da nije tako e, te, teško zaostvariti, ostvariti, već zapravo se jako dobro uklapa u trenutačne razvoje. Dakle, to je samo istraživanje smjera kamo idemo. A ako pogledate raspodjelu različitih izvora, vidite da e, su izvori vrlo raznoliki. Ima jako puno izvora koji doprinose ovom rezultatu. Na dnu u, plavom vidite vjetar, e, pučinski te na kopnu. Zatim žuto i naranče, različiti oblici solarne energije, uglavnom za proizvodnju električne energije i topline zatim e, energija vode, također vrlo stabilna, zatim geotermalni izvori, te doprinosi iz bioenergije. Najvažniji u e, tom paketu, biopaketu, je otpad, ali vidimo isto tako doprinose od ostatka, od drvenih ostataka te e, usjava namijenjenih u tu svrhu. Tako da vidite da je to doista jedan veliki miks, a to je i scenariju u kojem e, električna energija uzima puno veći udio u ukupnoj potrošnji energije i to znači da treba iskoristiti što više energije iz vjetra i sunca. Tako da prema svemu ovome vidite da je cilj od 40% obnovljivih izvora energije do 2030. potpuno ostvariv. Ono što se razlikuje iz sektora i sektora vidite dakle da je doprinos najveći iz zgrada, nešto manji iz industrije. Tu govorim e, za električnu energiju i toplinu i najmanji je u prijevozu. To je također e, zbog toga što potrošnja energije će najprije rasti, a onda početi padati. Tako da vidite značajan doprinos e, obnovljivih izvora energije u svim sektorima, da je to moguće. Zatim, važno je pogledati i troškove. Vidite, dakle, najgornja linija to vam je linija ulaganja. Dakle, ono što se ulaže svake godine kako bi se to omogućilo i vidite da su ulaganja doista značajna. Moramo uložiti 2% BDP-a godišnje kako bismo išli prema tom cilju. To ne govorimo samo za e, obnovljivo izvore energije, već za energetsku učinkovitost, jačanje mreža te istraživanje i razvoj. Dakle, za sve to potrebno je 2% ulaganja BDP, BDP-a, dakle toliko ulaganja. Zatim imamo e, plavu liniju na dnu, to su uštede, one stalno padaju, zato što E, pokušavamo izbjeći kupnju fosilnih goriva, a zelena linija pokazuje da u prvih desetljeće i pol ćemo imati dakle neto ulaganja, a nakon toga ćemo imati neto koristi od toga. Naravno, to će sve ovisiti o cijenama nafte, no ovdje nismo uključili cijenu ugljičnog dioksida a da bismo uključili cijenu ugljičnog dioksida, onda bi koristi bile još veće na ovoj slici. Naravno, podrazumijeva se da su emisije mm, značajne, emisije stakleničkih plinova, zapravo ne njih nego ugljičnog dioksida, su dakle oko 50% niže nego u 90-ima. I tu dolazim do sljedećeg pitanja, a to je kako integrirati novi sustav energije i električne energije. Neću vam predstavljati detaljne scenarije, ehm, samo spomenuti različite opcije. Prva slika pokazuje kako izgleda električni sustav sada. Dakle, ovo nije ništa neuobičajeno za Njemačku. Dakle, to je e, proizvodnja električne energije u siječnju, dakle po zimi, u jednom tjednu i vidite da je to još uvijek vrlo e, tradicionalno. Dakle, za jedan tjedan u Njemačkoj, jedan zimski tjedan u e, Njemačkoj i vidite dakle dnevne obrazce, vidite dakle da po danu su mm, dakle više, po noći niže na vrhu je dio energije koji se proizvodi iz solarne i e, energije vjetra, naravno solarne nema toliko. I vidite, za one od vas koji su vidjeli ovu sliku, ovo je vrlo poznati obrazac, uvijek krećete sa najjeftinijim opcijama. Zatim nuklearna, to je e, crveni stup, lignit, to je dakle e, i ugljen, to su dakle smeđi, e, zatim crni ugljen, crni i plin narančasti. E, I u pravilu se postrojenja za proizvodnju prirodnog plina po noći su zatvorena, a po danu naravno rade. To je nešto što ste mogli vidjeti prije deset godina, ali i ali danas se koristi više i e, sunce i vjetar. A sada da vidimo ljetni obrazac, ovo je prikaz jednog tjedna u e, lipnju, dakle ljetnog tjedna i kako se proizvodi struja. Slike posve drugačije. Vidite jako puno solarne energije koja se proizvodi za vrijeme dana. I sve e, tvrtke znaju da, da nema više E, prostora za prirodni plin. Dakle, vidite da narančaste boje gotovo više ni nema i nije ni potrebno. E, zatim, elektrane na ugljen se moraju e, ugasiti, za vikend ni rade. A i rezultat, to jest rad nuklearnih postrojenja se također mora smanjiti. Nešto što ovdje valja reći jesu, su dakle dvije stvari. Prvo je dakle da je obrazac puno stabilniji nego što je bio nekada u prošlosti. Razlika između opterećenja dana, za vrijeme dana i noći je puno manja. I razvoj proizvodnje iz obnovljivih izvora energije je dakle, ne fluktuira jako. Nije da se svake godine, svakih deset minuta treba nešto prilagođavati. To stvarno više nije slučaj. Promjene su u satima. I još je važno reći da cijene energije su bile vrlo visoke i razlika je između dana i noći i zbog veće, e, dakle većeg e, korištenja vjetra i sunca cijena energija je pala. Stoga su cijene obnovljivih izvora energije, to jest e, energije dobivene iz obnovljivih izvora puno niže nego što su nekada bile. Slično se događa zapravo u susjednim zemljama se žale na nisku cijenu energije u Njemačkoj. ali možete zamisliti što bi se dogodilo kada biste imali sve više solarne energije u sustavu. U ovoj slici, na ovoj slici vidite, dakle da u prošlosti je postajao e, model koji je, to jest obrazac koji se stalno mijenjao, to se zvao razvoj u obliku devinih grbi, dakle imali smo dva vrha u jednom danu i jedan vrh za vrijeme noći i nižu potrošnju za vrijeme dana. Tako da možemo stvarno govoriti o značajnim promjenama u e, proizvodnji energije u ovom trenutku. E, proizvodnja radi na jedan posve drugačiji način. Isto tako možemo reći da je ovo tek početak. Njemačka i ostale zemlje e, govore o sve više energije iz obnovljivih izvora energije. i ozbiljan izazov je e, uskladiti potrebu i potražnju, a sve je veća potreba za fleksibilnošću. E, dakle, imamo pregled e, opcija koje imamo, dakle opcija za fleksibilnost koja nam se nudi dakle, u proizvodnji energije. Prva je fleksibilnost potražnje i to bi trebalo vrijediti za sve elektrane, ne samo za konvencionalne, već i za elektrane koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora energije Dakle, one moraju biti fleksibilne. Zatim, turbine vjetra i solarne elektrane moraju sudjelovati u dakle, uravnoteženju pod ponude. Zatim, e, druga stvar je fleksibilnost potražnje. I tu ima doista jako puno prostora, jako puno mogućnosti u industriji i u dakle, kućanstvima, zatim imat ćemo više, sve više električnih automobila i bit će, e, dakle potrošači će biti fleksibilni u tome kada će koristiti energiju. I treća stvar, vjerojatno e, najvažnija, je mreža. Ako možemo biti fleksibilni time što će se koristiti struja koju proizvodite sada ovdje, a da se onda koristi nekad kasnije na nekom drugom mjestu. Tako da širenje tih mreža je ključno. I posljednji, e, posljednja opcija je dakle fleksibilnost e, skladištenja energije. E, u gospodarskim, u gospodarskim pojmovima to nije opcija broj 1. Pretvaranje energije u, pla, u plin nije kratkoročna mogućnost to će možda biti moguće za 20 godina, ali sada moramo pronaći nove. Isto tako napravili smo jednu detaljnu analizu za Njemačku nedavno. Što bi se dogodilo ako Njemačka ne bi širila svoj sustav prijenosa? I zaključak je bio da je učinak još uvijek negativ, e, ograničen. Tako da svi ste čuli za ambiciozne planove Njemačke o e, proširenju dakle, energije iz obnovljivih izvora energije, no do 2030. to će još uvijek biti vrlo e, ograničeno, zato što još se puno toga može učiniti sa postojećom mrežom i postojećim sustavom proizvodnje. Naravno, bilo bi to sve jeftinije da se mreža e, proširi, jer se onda može optimizirati. Tako da to je jedna važna tema. Tako da to je ukratko jedan pregled, e, pregled što možemo učiniti. Zaključak je da imamo jako puno opcija, da e, sustav proizvodnje energije bude fleksibilniji. E, izazova ima, no oni se mogu riješiti. Zaključna točka koju sam htio spomenuti, vidim da nemam više puno vremena. Tako da ću na brzinu proći kroz to kako promovirati obnovljive izvore energije u budućnosti. Ima jako puno mogućnosti i svi... O, ispričavam se. I neki od vas znate, dakle imamo kvote, e, imamo premium tarife, e, zatim e, javni natječaji su sve popularniji i doista se potiče upotreba energije dobivene iz obnovljivih izvora energije. Konvergencija je jako važna tema i danas vidimo da se pomalo i događa. Broj zemalja koje imaju kvotu za obnovljive izvore energije sve manji i sve, dakle sve više zemalja danas ima određene tarife ili premium tarife. Dakle, ovo su sustavi, sustavi koji e, rade ili koji ne rade, koji funkcioniraju i ne funkcioniraju. I naučili smo jako puno lekcija koje, koje se znatno razlikuje od konvencionalne mudrosti koja tvrdi da moramo imati više harmonizacije ali dakle u drugom smjeru. I nekoliko je zaključaka koje smo, do kojih smo došli kroz našu analizu. Prva je da velik broj zemalja pruža vrlo dobre sustave podrške, zato što nagle promjene i česte promjene nisu dobre za ulagače. Druga stvar, uzmite u obzir rizike ulaganja. Sustavi se mogu osmisliti na različite načine, dizajnirati na različite načine. I neki postupci podrazumijevaju više rizika za ulagače. Eto, još malo ću završiti. I naravno onda do većeg troškova, većih troškova energije. I nadalje. Ispada da jeftinije ako prilagodite razinu podrške uvjetima na tržištu i tehnološkim uvjetima. Vidjeli smo dakle da e, je pala, pali su iznosi podrške obnovljivim izvorima energije u e, posljednjih nekoliko godina, ali mislim da je jako važno da se ta podrška, ti poticaji prilagode tržišnim i tehnološkim uvjetima. Dakle, moguće je dodatno, to jest dalje širiti upotrebu tih izvora i takve energije. Postoje mnogobrojni izazovi, no nije nemoguće ih riješiti. I kad govorimo o sustavu poticaja, mislim da je prilagođeni pristup puno učinkoviti, puno bolji nego dakle potpuna uh, harmonizacija i usklađenost. Hvala vam. Naši, naši Zahvaljujemo profesoru Bloku na izlaganju kolege i kolegice. Stigao je gospodin Tajani. Jako nam je drago što ga ovdje vidimo i što je odvojio vremena za ovaj sastanak. Riječ ima gospodin povjerenik koji će govoriti o sigurnim i dostupnim izvorima energije izbora za konkurentsku industriju. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, gosti iz e, nacionalnih parlamenta, mislim da je danas izuzetno važno govoriti o temi energetike i pogotovo u, kada govorimo o povratku industrijskoj politici koja želi biti konkurentna. Kao što znate, Europska unija je definirala cilj od 20% BDP-a do 2020. Dakle, da taj e, postotak dolazi iz industrijskog sektora. Za nekoliko tjedana ćemo predstaviti e, komunikaciju koja će dati značajan doprinos e, sastanku Europskog vijeća u veljači koji će raspravljati upravo o konkurentnosti industrijskog sektora. I mislim da uz porezni kompakt moramo imati jedan industrijski kompakt i dakle politiku e, uštede i politiku e, rezanja proračuna moramo kombinirati sa politikom koja potiče industrijski razvoj. Takva nova politika da bismo imali takvu novu politiku, da bi ona bila uspješna, moramo se baviti jako važnim temama i moramo usredotočiti naše napore na određene mjere. To su dakle ekologija, inovacija, pristup tržištima, informatizacija, e, pristup kapitalu, mm, ljudski kapital, e, vještine, obuka. No, jedan ključni temelj u cijeloj toj priči je energetska politika. Nije slučaj da je Europsko vijeće u lipnju Europskoj komisiji povjerilo zadatak da pripremi, upravo kao pripremu za sastanak u veljači, da pripremi dokument koji će ukazati na učinak energetske politike na industrijsku politiku. Trenutačno radimo sa povjerenikom Ettingerom Radimo na tome i predstavit ćemo naš rad prije e, sastanka vijeća. Naši su ciljevi vrlo ambiciozni. Dakle, već imamo i smjernice Europa za 2050. koja govori o e, promjeni e, i obnavljanju energetske politike za naš kontinent. Kad govorimo o energetici i klimi za 2030. to je jedan od koraka, važnih koraka u tom smjeru, ali trebaju nam i srednjeročne i kratkoročne politike kako bismo mogli pratiti tu tranziciju i osigurati da dostignemo te ambiciozne ciljeve uz što manji trošak za građane i za e, tvrtke. I zato moramo stalno raditi na usklađivanju političkih e, aktivnosti i imati na umu da je naš glavni cilj poboljšati konkurentnost Europske unije i to posebice pred ostatkom svijeta. Stopa nezaposlenosti je jako visoka, industrijska aktivnost pada i Europska unija zbog toga treba razvoj i rast. I moramo na najbolji mogući način iskoristiti sve te produktivne aktivnosti koje će nas dovesti do gospodarstva s niskim udjelom e, ugljika te s učinkovitim korištenjem svih resursa. U tom kontekstu prioritetno je pitanje troška energije. E, cijene su vrlo visoke u Europi, previše visoke i zato plaća naša konkurentnost. Tu cijenu plaća naša konkurentnost. Električnu energiju plaćamo mnogo više nego Kina, na primjer, i proizvodnja uz takve troškove je kao da putujete opterećeni ovom, Tako da to stvarno jako puno opterećuje naš industrijski sektor i narušava njegovu konkurentnost. Taj je problem jasan svima, no rješenja nisu jednostavna i baš smo danas razgovarali o mogućim rješenjama. analizom posljednjih podataka od Agencije za energiju ispada da u Europi se plaća dvostruko više E, za električnu energiju nego što to plaćaju e, u SAD-u, govorimo o proizvodnji. Zatim imamo cijenu prirodnog plina koji je tri puta niži nego ono što se plaća u Europi i na kraju plin iz škriljevca. To je još jedna tema koju bismo se morali malo više posvetiti. Europsko vijeće je vrlo jasno reklo, traži se napredak ja mislim da bismo trebali imati jedan neutralni pristup u toj temi. Naravno, postoje tu brige za zaštitu okoli, okoliša, ali postoje i gospodarske i industrijske bojazne. E SAD grabi naprijed, dakle na svjetskoj sceni i njihova konkurentnost za njihovu konkurentnost jednom dijelom zaslužena, zaslužan i nizak, nizak trošak korištenja škriljevca. Europa ne može ignorirati taj problem. Valja znanstveno provjeriti bez e, predrasuda može li se izvlačiti plin iz škriljevca bez naravno šteta za okoliš i koristiti taj plin kao e, energetski izvor za naše gospodarstvo. I to je samo jedan od instrumenata koje imamo za energetsku politike. Zemlje članice Europske unije pozivamo da ne budu sramežljive sa tog, s te perspektive. Engleski, to jest britanski premijer gospodin Cameron je također zatražio snažan odgovor od strane komisije. Mislim da bismo morali provesti jednu pažljivu i pametnu analizu okolišnog e, učinka i nakon toga donijeti odluku. Zato što cijene za nas su stvarno previsoke. Zatim imamo i neenergetske komponente cijena, dakle to su porezi, naknade, poticaj za razvoj obnovljivih izvora energije. Sve to poraslo i danas dakle ovisno o regiji mogu predstavljati od 30 do 45% cijene koju plaćaju uh, dakle subjekti koji posluju proizvodni subjekti. Tako da mislim da to stvarno ima malo preveliki utjecaj na uh, cijenu energije. Sve je to temeljno za industriju, ali ne samo uh, za industriju koja koristi jako puno energije. Ti troškovi dosežu dakle od 30 do 45%, ali naravno to ima takav nepovoljan učinak i na male i srednja poduzeća. Podržati industriju koja koristi jako puno energije kao što je to aluminijski sektor ili uh, proizvodnja željeza, ako smatramo dakle koji je njihov doprinos uh, i BDP-u, ali i stvaranju radnih mjesta, to jest broju radnih mjesta, kao što su jednako važno dakle, zbog njihove strateške važnosti u lancu vrijednosti. Tako da troškovi jesu visoki, ali opet s druge strane imamo industrijske stvarnosti koje su važne za konkurentnost Europe. I sada, kako riješiti taj problem? Previsoka cijena energije. S druge strane imamo proizvođače koje ne možemo i ne smijemo izgubiti energetska učinkovitost je jedan od odgovora jedan od odgovora na stalan rast e, cijena. No kad govorimo o ulaganju u energetski sektor i kad se tu dakle govori o obnavljanju postrojenja, o značajnim obnovama, onda opet pred, ćemo naći pred sobom probleme s Eh, alternativnim rješenjem koji se zove delokalizacija, to je odlazak u druge zemlje. Tako da trošak energije bi mogao otjerati velike proizvođače izvan Europske unije. Stoga je jako važno obaviti detaljnu analizu troškova i moramo to učiniti vrlo ozbiljno. Osim toga, moramo bolje koordinirati nacionalne politike. Privremene mjere za sektore koji koriste jako puno energije, te mjere moraju, e, ne smiju utjecati na narušavanje tržišta i dakle moraju osigurati ravnopravne uvjete na globalnoj razini. Evo jedna mala digresija o europskim pravilima o tržišnom natjecanju. Pravila su definirana za unutarnje tržište i moj osobni stav je da možda nisu primjerene u o promijenjenim okolnostima. Naše industrije u 50. godinama dakle imali su konkurenciju samo dakle, na unutarnjem tržištu. Danas je geopolitička situacija posve drugačija i moramo se natjecati sa recimo Kinezima, sa jugoistokom Azije, Brazilom. Tako da i pravila o tržišnom natjecaju trebaju ponovnu analizu, naravno ona jesu neophodne ali primjena načela kroz pravila bi se ipak trebala ažurirati. Novi okvir, kad govorimo o klimi, energiji i kvaliteti zraka za 2020. E, dakle, moramo biti dosljedni kad govorimo o tim mjerama, o svim svojim elementima i moramo definirati ambiciozne ciljeve kako bismo izbjegli razlike, značajne razlike u porastu e, troškova energije između Europe i međunarodnih konkurenata. I kako bismo dostigli taj cilj, moramo iskoristiti sve moguće resurse koje imamo, i obnovljive i konvencionalne izvore, te naravno više se koncentrirati na istraživanje i razvoj. I naša strategija se usredotočuje upravo na sve te aspekte. Jer kad govorimo o ovim politikama, govorimo i o politikama koje su usmjerene na uštedu energije, te na dakle, odluku za obnovljive izvore energije. To naravno neće biti jednostavno, ali stalno moramo inzistirati da E, ušteda energije bude ključan aspekt na kojeg ćemo se koncentrirati. I sami znate da je veći dio proizvodnje u posljednjih nekoliko godina e, otišla u Kinu i rezultat je da je danas Kina odgovorna za najveći dio e, emisija ugljičnog dioksida na globalnoj razini. U proteklih deset godina Europa je izgubila 350 milijardi eura ulaganja i globalna e, kvota je pala sa 40 na 20%, naravno u korist Kine. S druge strane, Atlantika smo već spomenuli, tamo koriste škriljevac i škriljevac e, značajno mijenja energetski miks u Americi i to naravno utječe na neprestani pad cijene električne energije i na povećanje cijene u Europi. Stoga moramo učiniti sve kako bi budući e, energetski miks uključio sve izvore energije. Kao što smo rekli ranije, visok trošak energije je ključan element industrijske politike, Moramo pronaći ravnotežu kad govorimo o iskorištavanju škriljevca. Jer ako ne budemo intervenirali, područje škriljevca, to je recimo jedno od područja koje valja provesti dodatne istraživanja. I ako to ne učinimo, riskirat ćemo da ćemo potonuti među našim konkurentima, a razlika između troškova energije će učiniti naš industrijski sustav stvarno slabim. Komisija će prije sastanka vijeća u veljači predstaviti izvještaj e, na kojem smo surađivali zajedno s povjerenikom Ettingerom, upravo kako bismo dali konkretan doprinos. Ja mislim da je važno osigurati raznolikost energetskog miksa, učinak e, poticaja za proizvodnju energija iz obnovljivih izvora energije, to treba detaljno proučiti i to moramo osigurati da e, se dakle to financira na odgovarajući način. Komisija je prošli mjesec predstavila smjernicu za usklađivanje nacionalnih poticaja za sektor obnovljivih izvora energije i iako e, smjernice u ovom trenutku nisu obvezujuće, zemlje članice će ih morati uzimati u, u obzir prilikom definiranja poticaja. O tome smo e, razgovarali prije nekoliko dana u, e, u talijanskom parlamentu. Zatim imamo pitanje postupnog ukidanja nuklearne energije i to će dati dodatni, e, dodatnu prednost međunarodnim partnerima. E, korištenje bio, biomase za industriju i dakle to će sve utjecati i na smanjenje zaliha ugljika u e, tlu. Stoga valja se potpuno koncentrirati na sektor obnovljivih izvora energije, poboljšati među povezanost, i povećati konkurentnost na međunarodnoj rezini kako bismo mogli ispoštovati ciljeve e, za 2020. godinu. Razvoj obnovljivih izvora energije e, ne doprinosi samo ciljevima koji se odnose na zaštitu okoliša, već na energiju, e, razvoj gospodarstva, stvaranje radnih mjesta, sve to postaje, predstavlja nove mogućnosti za naše poduzetnike. Baš sam danas predstavio rezultate Eurobarometra o tome kako mala i srednja poduzeća e, se sve više okreću dakle zelenom pristupu. Svi su poduzetnici odabrili dakle taj put malo iz uvjerenja, malo zbog uštede i sve se više okreću zelenim e, sustavima, sustavima koji su dakle E, koji poštuju okoliš i koji manje zagađuju. I to je naravno jako važno za sve nas, za um, Evropljane. I posljednji podaci o rastu. E, pogotovo dakle, u zelenom sektoru. E, to su sektori vode u Izraelu i Kini i velik interes dolazi upravo iz eh, te dvije zemlje koje su strašno dobro prihvatile eh, znanja, europska znanja i vještine. I to sve može biti jako dobro za našu konkurentnost. Ali moramo biti i hrabriji u našim izborima i da bismo mogli odgovoriti potrebama naše industrijske proizvodnje i povećati konkurentnost, a samim time i zaposlenost, moramo dati odgovor koji uključuje više Europe, a ne manje Europe. Zapravo na kraju ono što smatram, mislim da moramo imati jedinstveno energetsko tržište i moramo osigurati da naš energetski sustav snažno podržava industrijsku konkurentnost, a cilj je uvijek dakle imati sustav koji će stvarati više radnih mjesta i koji će kojim ćemo pobjediti krizu. Nuoširdus ačiū Europos komisijos pirmininko pavadu. Zahvaljamo potpredsjedniku Europske komisije zaduženom za industriju i poduzetništvo. Sada predajem riječ posljednjem govorniku ove sesije koji će govoriti o plinu iz Kriljevca u Europi i energetskoj učinkovitosti koja ima ulogu plina iz Škrijevca, gospodin Randall Bowie. Hvala lijepa, dobar dan svima. Želim govoriti ne toliko plinu iz Škriljevca, nego o alternativi tom plinu. E, jako su me e, potaknule neke riječi povjerenika Tajanija o mogućim alternativama. Smatram kao i mnogi drugi s ovog područja da je to zaista tako. Mi smo govorili danas o problemima, imamo povećanje cijena energije, imamo pogošenu konkurentnost, no ovaj problem koji se nadvio nad svega, a to, je klimatske, to su klimatske promjene i nezaposlenost, a i lokalno zagađenje, primjerice u većini europskih gradova krše se propisi o dopuštenim emisijama jer su emisije više nego što dopušta VTO pa čak i više nego što europsko zakonodavstvo, to jest direktiva dopušta. Dakle, imamo i problem zdravlja, povrh svega. Kako riješiti te probleme? mislim da smo se složili nakon jutrasnje, jutrošnje e, rasprave. Ne radi se toliko o cijeni, nego se radi o trošku, utrošku energije, koliko je izvora potrebno. Isto tako moramo uzeti u obzir ono što je bili e, nazvao e, konkurentnošću, a to je dobro obrazovana radna snaga, to je cijeli kompleks problema koji utječe na konkurentnost. Vjerujem da smo se donekle približili oko tih ideja ali sve vrijeme moramo imati na umu da se moramo baviti klimatskim pitanjima, da moramo imati rast, da moramo investirati kako bismo osigurali ishranu, moramo povećati proizvodnost e, i proizvodnost kapitala, a kako bismo vodili računa zdravlja moramo smanjiti zagađenja. Ovdje zapravo želim reći da dovršenje jedinstvenog tržišta u smislu da se dovrši tržište za energetsku učinkovitost, a, a to je vrlo e, važan i težak cilj, mi smo ipak e, učinili velik korak naprijed. Čuli smo od profesora Bloka e, koji su obnovljivi izvori dostupni sunce, vjetar, geotermalna energija, e, plima i oseka, to je zapravo mjesečeva energija i zahvaljujući dragom Bogu to nam ostaje. Tu je plin iz škriljevca, kao što je povjerenik Tajani rekao, nešto gdje moramo biti oprazni, čini se da to nije baš upotrebljiva alternativa. Ja sam pročitao mnoge studije, mnoga istraživanja. U SAD-u uvjeti su specifični. Vidjet ćete da je polovica zapada tamo gotovo e, bez stanovništva, nenaseljena i kada se tamo bavite frekingom, to, to je drugo. U Europi to ne bi bilo dopušteno. I mislim da će e, to vrlo teško biti i održivo. Kada govorimo o obnovljim izvorima, govorimo i o stakleničkim plinovima. Dakle, umjesto da se previše trudimo oko plina iz škriljevca, trebalo bi gledati na inovacije, na učinkovitost izvora i biti pionir, biti e, prethodnik u tim tehnologijama. Dakle, poboljšati kvalitetu, a ne natjecati se oko nižih cijena. Što se tiče učinkovitosti, ja bih e, se držao trijasa energetika. A to je jer najjeftinija energija ona koja se mi ne proizvede. Zatim ušteda jednog kilovaksa, dakle pola e, je cijene uštede jednog kilovat sati nego da proizvedete dva. Dakle, učinkovitost mora biti polazište. I onda su tu obnovljivi izvodi. To jedno ide s drugim. Dakle, e, prvo štedjeti prije nego što se gradi lanac nabave i opskrbe. Važno je i pitanje koliko su skladišni kapaciteti za e, različite faze. Važno je da potrošač pomaže u ispunjenju tih ciljeva tako što, tako što smanji potražnju. Dakle, sve to zajedno pomaže dovršenje zajedničkog energetskog tržišta učinkovitost. Nisu potrebni samo e, interkonektivnost, nego ima i drugih načina. Zgrade su tu vrlo važne u toj jednadžbi, jer zgrade troše 40% ukupne potrošnje energije i važan su dio infrastrukture jednako je važno dakle to zgradarstvo kao što je izgradnja mreža. I standardizacija je vrlo važna za zajedničko tržište, posebno za učinkovitost. Smatram je upravo preduvjetom. Imate minimalne zahtjeve glede učinkovitoste, imate CE e oznaku, e, sve to pomaže harmoniziranju jedinstvenog tržišta čak i obnovljivi izvori zahtijevaju određenu harmonizaciju. Pitanja sigurnosti i zdravlja, otpornost na vatru i održivost. Održivost je ključna za harmonizaciju. A važna točka u okviru harmonizacije jest da ti standardi postaju svjetski standarde. Sada i SAD usvajaju neke standarde što je vrlo zanimljivo. Kina to također već čini. Dakle, EN norme, europske norme postaju ISO, svjetske norme. Sada možete dakle proizvesti proizvod prema standardu što će povećati vaš izvoz. Certifikati za energiju novi propisi za o energetskoj učinkovitosti takozvani dakle energetski certifikati zahtijevaju da velike industrije, veliki pogoni kontroliraju svoju potrošnju i da utvrde kako se potrošnja može smanjiti. I to je ključno. Sustavi upravljanja energijom imaju veliku ulogu još uvijek nam predstoji mnogo posla kako bismo dovršili jedinstveno tržište s obzirom na učinkovitost, smanjiti trgovinske prepreke, kontrolirati dominantne aktere, povećati trgovinu, smanjiti troškove Isto tako je potrebno međusobno priznanje kako bi ovo tržište funkcioniralo. To je opet pitanje informiranja i financiranje je važno. Najbolje prakse, razmjena informacija, suradnja je ključna i e, ne smijemo to zamjenjivati sa nedopuštenom e, suradnjom. Ovdje je dugoročnost važna, kratkoročni ciljevi proizvode probleme. Mi moramo razmišljati dugoročno što se tiče obvezućih ciljeva i rasprave o njima, e, to je vrlo aktualno, no većina podataka govori prilog tome da cilj mora biti cilj učinkovitosti. Dakle, samo smanjenje stakleničkih plinova nije dovoljno. Trgovinske i netrgovinske prepreke će to spriječiti. Dakle, treba odrediti ciljeve učinkovitosti jer će to također dovesti do ispunjenja ciljeva u vezi sa stakleničkim plinovima. Dakle, obvezujući cilj u vezi sa učinkovitosti pomaže ovakvu fleksibilnost. Što se tiče mogućnosti ušteda prema novim istraživanjima postoje podaci da su ti potencijali ušteda veliki 40% do 2030. kod stanovanja 61% odnosno zgradarstva u transportu 26% prosite 40 u transportu 26. Dakle, to su velike uštede. U zgradarstvu e, je najveći potencijal. Do 2080. imamo mogućnost smanjenja utroška za 80%. To su podaci iz vrlo pomno provođenih istraživanja. Ako se prema sadašnjim zakonima projektira primjeni, primjene propise zgradarstvu, onda se kod dubinskih e, rekonstrukcija zgrada može smanjiti potrošnju energije za pet puta. To su potencijalne brojke koje su izvedive i imaju učinak na troškove. Mnoge koristi koje nastaju iz učinkovitosti e, su poznate, nećemo ih sve spomenuti, ali ako pogledate slajd, neke ću navesti, na primjer, raspoloživ dohodak. Iz e, učinkovitosti dobivate cash flow, vraća vam se investicija, to ne smijemo zaboraviti. Kada dobijete takav cash flow, možete ga utrošiti na drugim područjima, to smanjuje siromaštvo, poboljšava e, socijalnu e, sigurnost, stvara nova radna mjesta. Pola milijuna radnih mjesta do 2020. može nastati ako se iskoriste sadašnji potencijali uštede, ako se slijedi sadašnji trend i ciljevi. To ima utjecaj na javne proračune jer smanjuje e, trošak za osiguranje od nezaposlenosti. Dakle, koristi su velike, bezbrojne učinkovitost, dakle igra sasvim ključnu ulogu u tome. I mislim da bi bilo dobro da to shvatimo. Povijesno gledamo energetske uštede, već su se pokazale kao prvi osnovni poticaj. To je eh, podatak Međunarodne energetske agencije da nije bilo takvih programa, naša potrošnja bi bila viša za 65% nego što je danas. Dakle, to je najbolji e, naše najbolje sredstvo u ovom energetskom misku, dakle učinkovitosti. I to podaci potvrđuje i trebalo bi ih zaista pogledati. Vrlo su iznenađujuće e, moram iskreno reći. Evo konkretnih primjera, recimo u Danskoj koja ima velike energetske poreze, uspjela je pretvoriti se u od najuspješnijih gospodarstava u Europskoj uniji, nije se ispunila tvrdnja da će ti porezi Um, umrtviti gospodarske aktivnosti. Ovo je novije istraživanje koje to potkrepljuje. Dakle, to ne utječe gotovo uopće na privatni sektor, na zapošljavanje, potrošnju ili platnu bilancu. Ima samo pozitivan učinak na zapošljavanje. Nastalo je mnogo globalnih poduzeća koje se bave čistim tehnologijama i 3% BDP-a e, počiva na tom dijelu e, čistih tehnologija. Tu su Danfoss, Vestas, Grundfoss, Rockwool, Siemens Windpower, Velux i mnoge konzultantske tvrtke. Energetska tehnologija predstavlja 10% ukupnog danskog izvoza dobara i to je jedan od najvećih udjela u svijetu. Vidimo da to praktički nema utjecaja na nijedan faktor BDP-a osim na zapošljavanje. Dakle, učinkovito povećava e, zapošljavanje. I e, sasvim dolje vidite Dansku. To je jedina članica Europske unije s pozitivnim izvozem energije. Drugi su neto uvoznici. Naprimjer, Malta ovisi 100% o, uvozima energije. To je vrlo dojmljivo, a to ima veze s tim kako upravljaju energetikom. Biću kratak i brz. Tu imamo potencijalne uštede. Irska ima razmjerno visok potencijal i uveli su tehnologije eh, vraćanja eh, toplinske energije isto kod cementa ovo su podaci OECD-a ovo se ima veze sa tehnologijom toplinske energije, sa kemikalijama. Dakle, potencijali postoji. Business Europe je već spomenuo ovaj podatak 40%, dakle u SAD-u su niže cijene energije. Ovo su cijene. Što ne znači da će to vječno biti tako. Da zaključim, jedinstveno tržište mora se baviti problemima investicija, ali mora voditi računa o učinkovitosti, mora gledati na zelena radna mjesta, zeleno zapošljavanje, nisko ugljično gospodarstvo je ovdje ključ uspjeha. Trebamo biti prečasnici i moramo se obvezati na ciljeve uštede. Evo, za kraj ću vam pokazati jednu sliku, možda ste je već vidjeli. To je sonda, satelit Junona ili Juno koji se vitla na razmjerno primitivni način oko e, zemlje prije nego što ga katapultirali prema Jupiteru i tada je e, uhvatilo sliku e, e, plesa zemlje i mjeseca. I to je bilo vrlo zanimljivo. Prvi put sam vidio mjesec i zemlju. A mi smo na toj zemlji Dakle, vidi se da smo prilično sami u svemiru, ali vidimo da tehnologija može riješiti puno toga i mislim da može riješiti i pitanje cijena. Hvala lijepa. Europos efektyvaus energijos vartojimo ekonomikos tarybos direktorato valdybos. Hvala vam. Hvala vam gospodine Bovi. Kao što ste primijetili, naši govornici su malo pretjerali s vremenom, ali njihovi su prezentacije bile vrlo interesantne. Prije nego što počnemo sa raspravom, želim vas podsjetiti da zastupnici iz nacionalnih parlamenta koji su željeli nešto reći, da moraju ispuniti ove žute papiriće. Isto pravilo imamo kao za i e, sesiju jutros. Dakle, dvije minute svaki govornik i minuta za pitanje. E, to jest dva govornika iz nacionalnih parlamenta i jedan iz Europskog parlamenta. Prvi na mojoj listi je kolega iz Kosova. Odbor za gospodarstvo i razvoj, predsjednik tog odbora, gospodin Kouta Sašakeji. Ispričavam se ako sam krivo izgovorio vaše ime. Htjela bih reći da u ovom trenutku u Kosovu imamo samo jednog operatera i prvo privatiziranu distribuciju. Zakonodavstvo za to jedno postrojenje je pripremljeno za otvaranje tržišta. U koordinaciji sa europskim zakonima imamo E, propise o obnovljivim izvorima energije i mali projekti su počeli dolaziti u Kosovo. E, plin nije važan dio naše, e, našeg energetskog miksa. Sada trenutačno čekamo na povezanost sa Albanijom koja će povećati naše sposobnosti da postanemo dio jedinstvenog energetskog tržišta. Isto tako sad smo u fazi, započinjemo projekt izgradnje nove elektrane. htjela sam vam postaviti dva pitanja. Pitanja o potocajima, o obnovljivim izvorima energije, jer bilo je jako interesantno ovo što je gospodin Bejer rekao o aspektu poduzetnika htjela bih čuti koje su dobrobiti ili na koji način poticaji utiču na energetsku politiku i poduzetnički pristup. I gospodin Bejer je također govorio o smanjivanju emisija. Zanima me kako e, to pozitivno utječe na e, gospodarstvenike i kako oni vide smanjenje emisija, je li to profitabilno za njih i da li poticaju e, pomažu gospodarstvenicima da počnu s korištenjem e, obnovljivih izvora energije te sa projektima u tom području. Hvala vam kolege. Ako ne budemo poštovali naše vrijeme za e, javljanje, za govor, neće moći svi iskoristiti priliku i morat ću vas prekidati. Dobio sam pitanje o PowerPoint prezentaciji. Ako kolege žele, možemo poslati slajdove preko maila. Zatim imamo zastupnika iz Poljskog parlamenta. Molim vas, budite kratki. Hvala vam predsjedniče. Ako pogledate ta tri stupa energetske politike Europske unije, moramo reći da jedino pristup e, povezivanja može zajamčiti e, stabilne uvjete za gospodarski razvoj u Europskoj uniji. Ako preuzmemo obveze da ćemo smanjiti emisije, to će ugroziti proces reindustrializacije u Europi. Cijene energije su jasno povezane sa politikom, energetskom politikom i klimatskom politikom. Visoke cijene energije štete gospodarskom rastu. Ako pogledate na primjer Poljske, ako se poveća cijena energije samo za par postotaka, to bi moglo izazvati gubitak e, na stotine tisuća radnih mjesta. To su ozbiljni rizici. A rizici su i kad govorimo o manipulaciji ETS sustavom. Cijena ETS jedinica ovisi o stanju na tržištu i ne bismo e, se s njome trebali poigravati. Htio bih e, reći da se u Europi moramo vratiti ekonomskom rastu i cijena emisija ne bi smjela nikako utjecati na cijenu energiju koja doprinosi e, fenomenu prelijevanja ugljika, premještanja ugljika. Moramo uzeti u obzir specifičnosti zemalja članica prilikom donošenja odluka. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći je zastupnik Europskog parlamenta, gospodin Imbrasas. Hvala vam. Danas vidimo cilj koji je predviđen za 2020. A kad vidimo statističke podatke o tome koliko je potrošnja porasla između 2008. i 2012 postoji nada da će ti ciljevi biti ostvareni. Energetska učinkovitost ne znači samo obnovu zgrada, koja je vrlo važna i vrlo relevantna za zemlje istočne Europe. I tu leži ogroman potencijal. Jer stvarno možemo postići jako puno kad govorimo o energetskoj učinkovitosti i o uštedi energije. Što se tiče obnovljivih izvora energije, kako možemo osigurati veće korištenje obnovljivih izvora energije? Moramo ponuditi poticaje onim građanima koji koriste takvu energiju u svojim kućanstvima. Jako je puno govornika to spomenulo. Stalno se spominje potreba da se podrže obnovljivi izvore energije. Moje pitanje je sljedeće. Imamo li neke planove, neka pravila kad govorimo o poticaju za kućanstva koja koriste obnovljive izvore energije? Hvala vam. Sada dajem riječ našem grčkom kolegi. Izvolite, imate riječ. Nema sumnje da nam treba energetska politika koja je usredotočena na rast. Veliki koraci u tom smjeru su sljedeći. Iskorištavanje postojećeg okvira u Europskoj uniji, zatim smjernice za politiku i e, klimu do 2030. Zatim smanjenje emisija, sigurnost opskrbe, jačanje konkurentnosti, kroz pristup koji kombinira naprednu tehnologiju, troškovnu učinkovitost te e, primjereno korištenje resursa. U tom pogledu sve, sve ti, svi ti aspekti mogu dovesti do rasta. Europska unija je uvijek bila pionir u čistoj i učinkovitoj tehnologiji. I to kad govorimo o uslugama i o proizvodima. I to bismo trebali iskoristiti kao našu prednost i ostvariti time najbolje rezultate. Neke od tih politika ciljaju na smanjivanje zagađenja i unapređenje zdravlja građana. Opet s druge strane te politika se kritizira zbog njihovog učinka na cijenu energije. Zato što na taj način energija skuplja za domaćinstva i za e, industriju. I zato moramo e, provoditi zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu moramo najbolje iskoristiti domaće rezerve goriva, obnovljivih i neobnovljivih, i istovremeno osigurati sigurnost opskrbe. To će potaknuti konkurentnost i istovremeno uštedit će energiju i unaprijediti učinkovitost u e, kućanstvima. Osim toga, više E, energije iz e, obnovljivih izvora energije će koristiti i će unaprijediti i e, proizvodnju. To je barem slučaj u Grčkoj. Valja se koncentrirati na smanjenje troškova te iskoristiti napredne tehnologije. Hvala vam. A sljedeći na mojoj listi je gospodin iz Litavskog parlamenta htio bih postaviti pitanje organizaciji Business Europe. Zašto ne čitate izvještaje e, Međunarodne gospodarske komore e, koji govore o tome da se gospodarstvenici moraju orijentirati prema zelenim izvorima. Morate shvatiti da u deset godina konkurentnost e, gospodarstva će se mjeriti korištenjem energetske učinkovitosti, nekoličinom proizvedene energije. To je sve dobro i za industriju, a isto tako to sve znači veći sklad sa politikama zaštite okoliše. Budućnost je u obnovljivim izvorima energije, a ne u prljavoj energiji iz škriljevca, ne u katastrofi nuklearnih postrojenja. Obnovljivi izvore energije će postati sve jeftiniji i u sljedećih deset godina postat će sve konkurentniji čak i bez poticaja, a to nije slučaj sa škriljevcem ili nuklearnom energijom. Razgovarajte sa Ševronom da e, ulažu u bio plin, a ne u škriljevce, da ulažu u vjetar, a ne u nuklearne projekte. Surađajte s Europskim parlamentom u usvajanju zakonodavnih akata koji će otvarati put s pametnim mrežama i tek onda ćemo, će biti održivo ono što radite Hvala. A sad gospodin Prodi iz Europskog parlamenta. Ehm, Hvala. Htio sam reći Dakle, ako krećem od izvješća gospodina Broka, htio sam reći nekoliko riječi o negativnoj cijeni električne energije, te o potrebi za prikupljanjem i skladištenjem energije i o mogućnosti da se višak proizvodnje koristi za proizvodnju hidrogena i da se osigura opskrba onim postrojenjima koja koriste izravno hidrogen. To su rafinerije, e, zatim postrojenja za proizvodnju umjetnih goriva i na taj način možemo pomoći u ostvarivanju ravnoteže električne mreže i istovremeno Eh, iskoristiti tehnike za skladištenje proizvedene energije. Isto tako mogu reći da sa proizvodnjom vjetra na pučini se može eh, sačuvati ta energija i ona se može premjestiti i može biti dakle rezerva energije za svaku stanicu na pučini. Mislim da je to jako važno. Hvala svima na pažnji i bili, ste doista zanimljivi govornici. E, Hvala lijepa. Sljedeći na mom popisu je kolega iz Rumunjskog parlamenta. Hvala lijepa. Hvala vam. E, čuli smo o nižim cijenama energije u Americi i s time se mm, slažemo da moramo smanjiti i slažemo se da je glavni izazov Europe ostvarivanje jednakih takvih uvjeta. Slušao sam e, izjavu vaših govornika koji su spomenuli cijenu energije. I imam pitanje. E, do koje mjere, to jest na koji način evropske države mogu potaknuti projekte za stvaranje energije iz obnovljivih izvora energije bez zajedničkog e, sustava potpore koji je usmjeren, koji, to jest koji je namijenjen različitim europskim zemljama. Na taj način bismo imali obnovljiv, to jest imali bismo dodanu vrijednost za te za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije s obzirom i na deficit s kojim se europske države suočavaju. Moramo pronaći jedno rješenje za tu schemu izračuna i to bi predstavljalo prvi korak mm, europskog energetskog projekta. Hvala. Sljedeće na popisu gospođa Brusajte iz Litavskog parlamenta. Konkurentnost europskog gospodarstva je usko povezano sa energetskim tržištem koji e, vodi računa o korisnicima. Zbog toga želimo da se razdvoje cijene nafte od cijene prirodnog plina i da se stvori konkurentno plinsko tržište i to očekujemo od komisije. Ja se potpuno slažem s govornicima što se tiče ušteda energije i učinkovitosti u graditeljstvu, u transportu, u zgradarstvu. Zaista taj zadatak moramo ispuniti. U 21. stoljeći trebali smo imati zelenu, zeleno gospodarstvo i zelenu energiju. Koliko vidim, to više nije cilj za Europsku uniju. Zbog toga preporučam da se pogleda što rade oni koji su prvi na području obnovljivih energija, kao što su Danska i druge zemlje, jer to je budućnost za Europu. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegici. Sada gospodin Quero de Campos iz Europskog parlamenta. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajuće, dragi kolege. Malo mi je žao što mi europejci smo uhvaćeni na ljevoj nozi. Nekako smo industrializirali, sada se moramo vratiti, nismo više u konkurenciji samo s Indijom i Kinom, nego i sa SAD-om, ali na području energetike. Moram reći da e, su si govornici e, sami proturječili i da je i sama rasprava proturječna spominjala smo plin iz Škriljevca, imamo globalizaciju i veliku osjetljivost na klimatske promjene. Dakle, to su e, velika tri faktora. Više ugljena iz Sjeverne Amerike jer je jeftiniji nego li plin. Svakako moramo se zalagati za europske vrijednosti i tu možemo razvijati energetsku učinkovitost koja je univerzalna vrijednost i predstavlja istinski potencijal kod ušteda. Neke su zemlje geopolitički e, u opasnoj situaciji zbog energetskih aspekata, a za energetsku sigurnost je zaista važno da se izgrade transeuropske mreže i da se istražuje i da se ulaže u razvoj. Tu Europa ima velike konkurentske prednosti koje treba iskoristiti. Nemam zapravo pregled što se zbiva s obnovljivim izvorima. Europa se stalno trudila i napinjala, a sada je odjednom nestao taj entuzijazam. Pitanje potica je vrlo važno ili su možda troškovi pogrešno izračunati. Sada slijedi David Kripo iz Talijanskog parlamenta. Hvala. Najprije želim čestitati našim današnjim gostima. Mislim da plin iz Škriljevca je jedna lažna nada. I ostale zemlje koji su naši konkurenti eh, bi mogli se okrenuti tom izvoru, tako da povijest o konkurentnosti e, industrije će opet doći e, na nulu kada svi budu iskorištavali škriljevac. Mislim da bi trebalo dati znak prema onome što zovemo treća industrijska revolucija. I to je ono što je govorio Jeremy Rifkin. Drugi aspekt je Učinkovitost je naš način i moramo inzistirati na istraživanju zato što to predstavlja mogućnost za rad naših tvrtki. Zbog I zbog toga što će tvrtke razvijati u tom smislu. Skladištenje mora imati prioritetnu ulogu, ali to sve zajedno s, s potrošačem. Potrošač mora znati razlikovati, mora znati kada trošiti energiju mora znati razlikovati dnevne i noćne tarife prema energijama koje su dostupne u tom trenutku. U Italiji činimo veliku grešku što imamo različite faze, različita razdoblja za vrijeme dana, tako da gubimo određen omjer e, obnovljivih izvora energije za vrijeme dana i to si ne smijemo dozvoliti. Hvala lijepa. No. Hvala lijepa. Na popisu je gospodin Benamati iz Italije. Izvolite. Hvala. Ovaj sastanak se koncentrira na temu koja je za moju zemlju vrlo važna. To je industrijska konkurentnost. Stoga potrebljamo riječi povjerenika Tajanija. Jer smatramo da je vrlo dobra ideja da se Europa orijentira s politika razvoja to jest da se orijentira na politike razvoja nakon politika proračunske uštede koje smo do sada provodile. Jako je važno da e, radimo na razvoju konkurentnosti, a to se ne može bez energije koja će imati odgovarajuće troškove na globalnoj razini koje se mogu usporediti unutar europskog tržišta. I zato ću ponoviti ono što sam danas rekao. Uloga tržište tržišta je ključna u ovom trenutku. Ne samo zbog međupovezanosti, upravljanja, distribucije, proizvodnje električne energije, ma pogotovo sa stava stvarne liberalizacije unutarnjih tržišta. Jedino na taj način možemo dovesti do konkurentnosti i možemo dovesti do pada cijena za potrošače. Još jedna zadnja točka o energetskoj učinkovitosti. Smatramo da učinkovitost između drugih stvari oko kojih se sada ne mogu baviti u tako malom razdoblju, energetska učinkovitost ima ključnu ulogu za budućnost. Za sustav e, generacije, ali i za sustav, industrijski sustav. I stoga moramo potaknuti istraživanje i razvoj i mislim da bi to bio, da je to element koji e, nas mora navesti da razmišljamo o pripremi novih programa. Hvala lijepa. I na kraju, ali ne najma, naj, najmanje značajan, član Europskog parlamenta, kratce, ako sam dobro izgovorio. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pozdrav Litavskom e, predsjedništvu i svim kolegama iz nacionalnih parlamenta. Imam pitanje za govornika, prvenstveno za gospodina Rendela Bouja. Slažem se sa konstatacijom kako je važna energetska učinkovitost. Međutim, umjesto da se usredotočimo samo na učinkovitosti kao e, presudni politički faktori moramo držati i druge opcije otvorene da se smanjuju cijene i treba nastaviti e, iskorištavanje obnovljivih izvora neke tehnologije primjerice e, koje nisu do sada bile dovoljno zrele i razrađene treba dovršiti zajedničko tržište, tražiti alternativne izvore i smanjiti negativne učinke ovih alternativnih izvora energija. Ako budemo ulagali napore različite tehnologije, onda ćemo za ovaj specifičan slučaj Europe, jer nemamo velike izvore, omogućit ćemo pristupačnu i raspoloživu energiju u Europi. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegama. Čuli smo nekoliko pitanja i komentara. A sada naši e, govornici imaju po tri minute za odgovore. Gospodin Bajrer iz Business Europe. Izvolite dati svoje odgovore i komentare. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa na ovim e, komentarima. One su vrlo vrijedni i osvrnut ću se na niz. E, nemoguće je odgovoriti na sve jer sam tu zapisao šest stranica bilježaka. Nekoliko članova Europskog i nacionalnog parlamenta je spomenulo interkonektivnost i jedinstveno tržište. To je naravno važan dio naše pozicije, jer ako želimo postići ono što svi želimo, da cijena energije bude pristupačna i dosežna, a opet da unaprijedimo e, naše ciljeve, onda moramo učiniti iskorak na energetskom zajedničkom tržištu, a to znači interkonektivnost. Znam da je to e, aktualno u mnogim zemljama, e, na primjer Litvi, ali i na Ibarskom poluotoku. Što se tiče učinka na poduzeća, ako imate 11% e, returna, onda ćete investirati u takav projekt, naravno. I to je bila ideja e, subvencija kada govorimo o obnovljivim izvorima. Kao što rekoh, e, mi podržavamo obnovljive e, energije, ali ne želimo stalne potpore i transfere, pogotovo ako to povećava troškove i ako to utječe na ugrišnu bilancu i neke druge negativne učinke što se tiče učinkovitosti, molim da me se pogrešno ne shvati, a čuo sam mnoge e, iskrene komentare. Industrija čini mnogo za energetsku učinkovitost, to je sasvim jasno i tu se e, investiraju veliki novci jer je to najučinkovitiji način za smanjenje e, potrebne energije. Međutim, za to nam nije potreban objektiviran cilj, nego nam je potreban sustav koje će omogućiti tržištu da e, dođe do e, onih rješenja koje su troškovno najbolja. Što se tiče čistih tehnologija, opet e, molim da se krivo ne shvati naša pozicija. To je ne samo budućnost, to je i sadašnjost. I mi to podržavamo u velikoj mjeri mi se slažemo zato da europska ekonomija postaje niskougljično gospodarstvo, ali moramo gledati koliko to košta. Jer trošak mora biti takav da omogućuje većina ekonomija da ostanu konkurentni, kao što je rekla kolegica iz Portugala. E, naravno da ne smijemo izgubiti iz vida svjetsku usporedbu, a u tim razmjerima mi gubimo konkurentnost i e, s tim se moramo suočiti. Još nešto što se tiče plina iz škriljevca. Ne želim biti e, detaljan jer to neće riješiti sve probleme, ali treba biti dio miksa kao odgovora i moramo raspravljati o činjenicama. Mi mislimo da možemo kontrolirati e, rizike, ne želimo to činiti pod bilo kakvu cijenu, ali trenutno se ne raspravlja o podacima, nego se raspravlja o vjerovanju i o mitovima. Dakle, ne bismo jednostavno trebali izbaciti tu opciju, jer to ne bi bio ispravan pristup. Hvala. Hvala gospodinu Bajderu. sada riječ dajem profesoru sa svečišta u Itrehtu, gospodinu Bloku. Hvala lijepa, hvala na svim ovim informacijama i pitanjima. Mogli bismo raspravljati još nekoliko sati, no ja ću se usredotočiti na nekoliko točaka. Kao prvo, kako obnovljivi izvori mogu poticati e, gospodarstvo, pa mogu. Najbolji primjer su je Njemačka gdje vidimo kako cvate e, industrija obnovljivih izvora sa stotinu tisuća radnih mjesta. Čak i ako je nešto otišlo u Kinu od e, ovog e, sektora, onaj jeftiniji sektor poslovanja, ali dakle ono gdje ima puno rada i gdje ima više tehnologije, to je ostalo u Njemačkoj. Dakle, bit će e, novih zapošljavanja i stimulirat će gospodarstvo. E, što ranije se kreće u to, to se više naravno profitira od poticaja. Drugo pitanje je kako se kućanstva mogu poticati da koriste obnovljive izvore da u njih investiraju, pa ima nekoliko načina u različitim zemljama na različite načine. U Njemačkoj postoji zajamčena cijena za povlaštene proizvođače. E, jeftini krediti su također podobni jer nema svaka obitelj e, novca u banci. Zatim e, mjerenje neto vrijednosti to je vrlo važno, ali je malo i opasno, jer se to ne može učiniti, činiti dugoročno, ali u ranoj fazi izlaska na tržište to je moguće. I ima nekoliko mogućnosti za praksu. Doktor Prodi je postavio pitanje ne bismo li trebali pretvarati struju u hidrogen. Mislim da je to dio rješenja, ali e, nije kratkoročno izvedivo. Hidrogen je najvrijedniji prijenosnik energije. Dakle, oprostite, bolje je prenositi struju na 1000 km sve dok je to izvodivo nego da se pretvara u hidrogen. I zatim zašto gubimo entuzijazam za obnovljive izvore i to je pitanje postavljeno. Mislim da su mnogi i dalje entuzijasti i neke vlade što se tiče obnovljivih izvora, no sada smo došli do toga da kažemo to je bio mali udio, ali sad vidimo da je e, obnovljiv izvor, da su ozbiljan izbor e, električne energije, to su gigavati i sada se mijenjaju okolnosti ali vidimo i dobre strane smanjenje emisija, e, niže veleprodane cijene, struje, zapošljavanje. Doduše postoje problemi s integracijom u mrežu, ali to se može riješiti i sada je zapravo presudni trenutak na neki način jer vidimo o čemu se radi, ali mislim da možemo krenuti i dalje. Hvala lijepa. Hvala lijepa na odgovorima. Sada riječ ima eh, glavni direktor Vijeća za energetski učinkovito gospodarstvo, gospodin boji Hvala lijepa. Evo, vrlo kratko. Hvala lijepa na zanimljivom inputu. Što se tiče odnosa investicija i troška e, energije. Problem je u tome što ponekad e, postoje zabrinutost e, kod investitora. To je uobičajen postupak. Ako gledate na dugotrajne investicije, recimo u graditeljstvu, ako gledate na e, životni ciklus zgrade, pa 30-40 godina, e, ta investicija pretočena u netu vrijednost vrlo pozitivna i vrlo brzo stvara cash flow. Dakle, to je dobra investicija. Tehnologija koja je razvijena, koja umanjuje utrošak energije, zaista omogućuje otplatu kredita traje nekoliko godina, ali stvara vrlo dobar odnos e, utroška i koristi. I ako e, budete izračunali te modele, dobit ćete dobre brojke. Mislim da smo pokrili obnovljive izvore. Postoji još jedan važan aspekt, a to su krivulje učenja na primjer kod učinkovitosti. I to je važno, dakle razvoj i istraživanje, dakle ono što naučimo kada uložimo novac u neku investiciju, onda ćemo naučiti kako proizvoditi jeftinije. Dakle, cijena i trošak po proizvodu pada potpuno se slažem sa onim što je rečeno o istraživanju razvoju. To vrijedi za sve što se proizvodi, bilo zelena tehnologija, dakle nije... I na kraju, što se tiče ciljeva, posebno ciljeva učinkovitosti ili kod obnovljivih izvora, to su, i to je tržišni instrument mislim da nećete naći bolji tržni instrument nego li cilj. Ako kažete državi članice koliko mogu uštedjeti i koliko trebaju uštedjeti i zada im se taj cilj uz maksimalnu fleksibilnost, vodeći računa o lokalnim uvjetima, troškovima, lokalnim potrebama. Dakle, dajete državi e, maksimalnu fleksibilnost, ali im zadate cilj. Ja sam velik pobornik učinkovitosti i obnovljivih e, ciljeva. Osim toga, industrija ili tržište, investitor, ima dugoročni obzor za planiranje. Za industrije je potrebno vrijeme da se izgradi tvornica, primjerice pogon. Dakle, oni koji donose odluke moraju imati dugoročne ciljeve, to će povećati investicije, to će pomoći tržištu, povećat će rast i zapošljavanje i donijet će sve one male koristi koje prate investicije u učinkovitost i obnovljive izvore. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Boju, kolegice i kolege, dame i gospodo. Vrijeme leti. Naša konferencija se približava kraju. Stoga moramo zaokružiti našu raspravu. Najprije želim iskreno zahvaliti odboru ITRE Europskog parlamenta, posebno predsjednici, gospođi Amali Sartori i potpredsjednici, gospođi Toji, koja sa mnom sada supredsjeda e, posle na sjednici. Također zahvaljujem na mogućnosti da sudjelujemo u organizaciji ove važne rasprave. Kolegice i kolege, želim zahvaliti našim govornicima. Čuli smo različita mišljenja. Bilo je rasprave među zastupnicima nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Istaknuo bih da učinkovit energetsko tržište nije moguće bez interkonektivnosti što smo danas e, isticali. Govorilo se i o otocima energije jer vidimo da neke države članice još uvijek imaju takav status. Nadam se da ćemo za vrijeme, nadam se da smo uspjeli e, taj popis od 240 projekata od zajedničkog interesa e, sastaviti kako bi se kako bismo se približili cilju interkonektivnosti e, tržišta i izbjegavanju energetskih otoka. Ako želimo osigurati energetsku učinkovitost, kolegice i kolege, moramo se složiti i kao države članica. Povjerenik je također rekao da nam trebaju pravila, da nam trebaju komunikacije komisije, kako bismo znali kojim putem krenuti. To je važno za europsku industriju, ali i za kućanstva. Što se tiče konkurentnosti i boljih šansi za prekogranično korištenje izvora, to povećava i šanse za mala i srednja poduzeća. Čuli smo danas da je sadašnji sustav e, da povlašćuje velika poduzeća, dok mala i srednja nemaju jednake prilike u ovom sektoru. Ako gledamo u budućnost, moramo stoga formulirati jasnu strategiju za obnovljive izvore energije. Obnovljivi izvori su budućnost europske energetske politike jer znače manji trošak i bit će e, sve važniji u budućnosti. Moraju se e, poticati na europskoj razini kako bismo izbjegli e, suparništvo među državama članicama. E, kao zaključak rekao bih da su rasprave danas pokazale da je dovršenje jedinstvenog energetskog tržišta e, posao sa više aspekata i drago mi je što smo za vrijeme litarskog predsjedanja učinili velik korak naprijed u ispunjenju tih ciljeva. Nadam se da će i druga predsjedništva posvetiti dovoljno pažnje ovim ciljevima. Stoga još jednom pozivam e, do predsjednicu našeg odbora ITRE, gospođu Patriciju Toju, da kaže što ona misli o ovoj raspravi koju smo danas imali. Hvala. Samo nekoliko riječi na kraju ovog dana. Nisam bila cijeli dan na seminaru, ali čula sam da je rasprava jutros bila vrlo intenzivna. Najprije želim zahvaliti Litavskom predsjedništvu na ovoj ideji, na inicijativi da organiziramo ovaj zajednički odbor. Hvala vam na toj odličnoj ideji i hvala vam na tome kako smo uopće surađivali u okviru ovog predsjedništva koje se evo privodi kraju. Zajedno s vama smo finalizirali jako puno važnih dosijeja koji će utjecati na europsku politiku u u sljedećih sedam godina suradnja doista bila odlična, ne samo u e, energetskom sektoru, već u mnogobrojnim drugim sektorima u kojima su se odluke donosile u proteklih šest mjeseci. E, zahvaljujem e, kolegi mm, Žem, Tajkisu na predsjedanju današnjim danom. I to sve činim u ime svih mojih kolega, u ime dopredsjednice Sartori, Neki od kolega ste danas čuli, e, čuli ste za neke od njihovih e, dosijeja, mislim da su se svi vrlo ozbiljno uhvatili ove teme, teme unutarnjeg tržišta i e, energetike, te ove važne teme promjene europske energetske politike prema politici koja je prema zelenijoj politici, prema čišćoj politici. Bilo je to sve vrlo interesantno, nadam se da će Europska unija sve više vidjeti ovakav tip suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. I to je dakle e, duh Europskog, e, Lisabonskog sporazuma i na taj način moramo donositi odluke. U odlukama koje Europski parlament donosi, ne samo poslije samo koje će te posljedice imati na nacionalne, na države, ali zato je jako važno nama u parlamentu da uskladimo potrebe, odgovore i rješenja. Danas smo čuli kako krećemo sa vrlo različitih stajališta iz različitih zemalja članica, ali pritom svi shvaćamo da su problemi zajednički. Te samo kroz snažniju eh, energetsku politiku moći ćemo pronaći rješenja. Čak iako naravno su problemi različite, dakle složenosti i Postoje dakle nacionalne, nacionalni odabiri, ali kako bi se to moglo učiniti, Europska unija mora doista e, raditi na ovaj način. I druga točka, jako je važno zajednički raditi na energiju, zato što energija je potrebna kako bismo bolje proveli politike, industrijske politike Europske unije, a to su politike razvoja, jer ako neće biti poslova, ako neće biti radnih mjesta, neće se dogoditi ni dovi gospodarski zamah u Europi. Zatim politike zaštite okoliša su samo element koji nam je potreban za održavanje ravnoteže ili to može biti jedna mogućnost za industrijske politike. Čuli smo isto tako na koji način se može dati zamah politikama koji se odnose na obnovljive izvore energije. E, zatim govorili ste učinkovitost e, za potrebu dakle čišće energije, potrebu za istraživanjem. I tu vas sada upućujem na program e, Horizont i neki od vas su sudjelovali u tim raspravama. Zajedno sa industrijskim e, vodstvom postoji još jedno novo poglavlje. To je dakle kako da istraživanje pomogne u izazovima s kojima se suočavamo. I dakle, politika zaštite okoliša i energetska politika su ključne. Europa već nudi program Horizont i nudi odgovore na intenzivnije istraživanje i naravno promoviranje učinkovitosti u svim sektorima. Bit će sada zadatak država, sveučilišta, javnih i privatnih tijela, regionalnih, nacionalnih, lokalnih tijela da iskoriste taj veliki motor koji eto imaju na raspolaganju. Hvala svima koji su danas intervenirali, gospodin Bol, gospodin Bowie, te predstavnik organizacije Business Europe i njihova će izlaganja biti stavljena na raspolaganje svim sudionicima. Hvala još jednom Litavskom predsjedništvu i doviđenja. Hvala lijepa još jednom. Mislim da smo imali vrlo plodan, ali naporan dan i zato zahvaljujem prevoditeljima koji su pomogli u komunikaciji i prevodili e, govore na vaše jezike. I da sažmem, bez obzira koliko vremena posvetili raspravama, i govorimo o energiji, obnovljivim izvorima, e, nuklearnoj energiji. Sljedeći tjedan je Božić, moramo okititi naše jele i stoga vam želim sretan Božić i sretne blagdane i želim svima puno svjetla na prozorima.